Ali prije toga, prije nego što krenemo na sljedeću raspravu o Siriji, htio bih reći da smo se dogovorili da damo riječ e, dakle visokoj predstavnici gospođi Mogherini koja će nam kratko nešto reći o dva aspekta. Kao prvo napredak vezano uz globalni pakt e, za izbjeglice kako bi se omogućilo da postoje zakonite migracije i drugo e, mirovne perspektive na Korejskom poluotoku u svjetlu najnovijih zbivanja. Izvolite, imate riječ. Thank you, Hvala gospodine predsjedatelju. Kada je riječ o globalnom paktu UN-a o migraciji i izbjeglicama, Započela bih e, sa jednom dobrom e, vješću, dobrom lijepom pričom za promjenu. Dakle, jedno malo veliko postignuće Europske unije od nekoliko posljednjih mjeseci. Kao što se sjećate, u prosincu sam došla u Strasburu i ovdje smo govorili o e, centrima za smještaj izbjeglica u Libiji i ja sam pred vama i pred e, ovim ljudima koji se nalaze u tim centrima preuzela obvezu da ćemo vratiti 15 tisuća migranata iz ovih centara u njihove zemlje porijekla i to na e, vrlo siguran način uz dobrovoljni povratak i uz pomoć UN-a. U tom trenutku smo ostvarili sporazum e, između e, Europske unije, UN-a i Afričke unije bez presedana, naročito sa UN-ovom agencijom za migrante i izbjeglice i to na samitu o Abidžanu. Zahvaljujući ovom sporazumu u prva dva mjeseca ove godine, dakle u siječnju i veljači, spasili smo i oslobodili više od 16.000 tisuća ljudi iz ovih e, kampova u Libiji i u ova dva mjeseca smo ostvarili više nego u cijeloj prethodnoj godine, već 2017. godine su bili e, deset puta bolji rezultati ostvareni nego prethodne godine 2016. E, Sada u ovim e, kampovima se nalazi još 4 do 5 tisuća ljudi, što je još daleko previše. Mi ćemo nastaviti raditi sa afričkim e, državama i sa UN-om e, kako bismo i ispraznili te kampove. Mi smo uspjeli vratiti 16.000 ljudi njihovim domovima u prva dva mjeseca i mislim da ćemo ih za nekoliko mjeseci u potpunosti isprazniti i to je bilo moguće iz samo jednog razloga. Dakle, udružili smo snage unutar Europe u prvom redu, a u drugom redu sa našim afričkim partnerima i e, na globalnoj razini unutar sustava UN-a. Dakle, htjela sam započeti sa ovom dobrom vješću, no uz naglasak e, na tome da moramo još mnogo učiniti, no ponekad se zaboravljamo usredotočiti na naša postignuća, ta su postignuća E, mislim bitna kako bi nas e, uputila na pravi put ka rješenju. No, to je samo jedan komadić slagalice koju pokušavamo sastaviti. Također, rad na sigurnom povratku e, ide ruku pod ruku sa spašavanjem života i sprječavanjem trgovanja ljudima, također sa rješanjem uzroka migracija i sa novim eh, vanjskim eh, fondom za ulaganja kojima se rješava siromaštvo u ovim zemljama. To smo i sami iskusili, ali kontinenti kao Afrika to svakoga dana doživljavaju što snažnije. No, iz iskustva znamo da se taj problem može riješiti. Niti jedna zemlja to ne može samostalno učiniti, ali zajedno možemo uspostaviti jedan humani i dostojanstveni mehanizam za upravljanje mobilnošću i to je u duhu naše deklaracije UN-a koje smo upravo usvojili prije dvije godine, odnosno o solidarnosti i raspodjeli odgovornosti, multilateralnosti i angažmanu. Oko ta četiri stupa smo izgradili jedan zajednički pristup i to mora biti duh dva globalna pakta o izbjeglicama i migrantima. Dakle, ne možemo samo se praviti da možemo podići zid između nas i ostatka svijeta, tako nećemo iznati zajednička rješenja. Svi smo uvjereni da sve zemlje mogu imati koristi od uže međunarodne suradnje, bilo da su to zemlje porijekla, prolaza ili e, odredišta, a neke zemlje su so troje istovremeno, neke zemlje su istovremeno i zemlje porijekla i e, prolazka migranata i odredišta. Rad na globalnim paktovima nije dovršen, imamo savjetodavnu fazu pregovore i formalna savjetovanja o konkretnom tekstu koji su započeli i prošloga mjeseca i mislim da je je ovo doista izuzetna prilika kako bismo tu pronijeli i europsku viziju o, migracijama i pouke koje smo naučili i partnerstva koja smo stvorili. E, naša vizija se temelji na ljudskim pravima, međusobnoj odgovornosti i solidarnosti. To je vizija u kojoj e, kriminalne organizacije, trgovci ljudima, su spriječeni u svojem djelovanju i umjesto toga mi ulažemo u e, redovnije i sigurnije kanale za dolazak migranata. Kako bismo to ostvarili, treba nam e, koordinacija pod vodstvom e, Organizacije za migraciju UNHCR-a. Druga faza pregovora u Njorku o globalnom paktu o migracijama je sada za nama i vidjeli smo da e, na globalnom planu postoji sloga, mnogo posla e, treba odraditi, ali postoji i jedan zajednički nazivnik oko kojega možemo se sporazumjeti kako upravljati sada i dugoročno migracijama. Također e, e, počeli su u Ženevi e, savjetodavne aktivnosti o paktu za izbjeglice i nadamo se da će to riješiti problem izbjeglica i zajednica domaćina. U posljednjih 18 mjeseci Europska unija je preuzela vodstvo u ovom procesu zahvaljujući partnersima koje smo razradili tijekom ovih godina. I sada sa povlačenjem e, SAD-a iz pakta u prosincu, pakt e, sve više treba jednu čvršću i ujedinjenu Europu. Žao mi je što jedna od naših zemalja članica je nedavno iznijela stajalište koje nije u skladu sa stajalištem ostalih 27 zemalja članica. Naš e, zajednički rad i vaš doprinos kao parlamenta u tom smislu bit će ključan, jer zajedno možemo raditi na inkluzivnim i uravnoteženim paktovima koji će riješiti živote milijuna ljudi i brige europskih građana i pretvoriti migraciju iz izazova u zajedničku priliku za e, ljudski razvoj. Hvala gospodine Gospodine predsjedatelju, želite li sada da se osvrne na drugi dio svog govora? Dakle, prelazimo na Korejski poluotok. Mjesecima, pa godinama, mi kao Europska unija radimo na sprječavanju scenarija Noćne more nuklearne krize na Korejskom poluotoku. Stekli smo određena iskustva u nuklearnim pregovorima, ali od zimskih olimpijskih igara vijesti koje dolaze s dalekog istoka zabrinjavaju. Stanje na Krojskom poluotoku iz potencijalne katastrofe bi se moglo pretvoriti u um, prikazivanje moći um, multilateralne diplomacije. E, želim u ovom smislu zahvaliti i odati priznanje naporima predsjednika Republike Koreje, predsjednika Muna, koje je on pokazao u proteklih nekoliko mjeseci. Prošloga tjedna Sjena Koreja je priopćala svoju sprednost da pristupi prigovorima o denuklearizaciji i prema izvješćima Sjena Koreja će se suzdržati od testiranja nuklearnog naoružanja ili raketa tijekom tih pregovora. Ako su te najave istinite, ako se potvrde, onda će one stvoriti potrebne preduvjete o za moguće rješenje. Sastanak na vrhu između predsjednika Mona i Kim Jong-una u travnju mogao bi pridonijeti međusobnom povjerenju, sniziti tenzije i poboljšati međusobne odnose. spremnost predsjednika Trumpa da se odazove na sastanak na vrhu u Svibnju je još jedan element na putu ka diplomatskom rješenju. Međunarodna zajednica će biti ključna u određivanju našeg uspjeha ili propasti. Europska unija i zemlje članice su spremne odraditi svoj dio kao što uvijek i čine i naša politika kritičnog angažmana sa Sjevernom Korejom je još vrša nego ikad. Spremni smo i na maksimalan pritisak i na dijalog, a ovo je potrebno kako bismo spriječili moguće opasnosti. Mi uvijek naglašavamo to da je potrebna potpuna denuklearizacija, dakle e, nepovratna denuklearizacija Sjeverne Koreje e, mirnim sredstvima. Sastanak na vrhu između Južne i Sjeverne e, Koreje je nužan. Sjeverna Koreja je jedna od najrestriktivnijih zemalja u svijetu. Mi smo primijenili sve mjere koje zahtjeva od nas UN i također smo i proveli autonomne mjere i e, radimo na provedbi mirnog rješenja i nastavit ćemo sa takvim pristupom i pokrenut ćemo i e, nove odnose sa trećim zemljama i na taj način ćemo zadržati izravan i neizravan pritisak na Sjevernu Koreju. No, e, mi uvijek smatramo da su sankcije sredstvo, a ne cilj same po sebi. Naš je cilj, e, kao i uvijek, pomoći otvaranju jednog političkog puta ka mirnom pregovorenom rješenju pitanja Sjeverne Koreje. Zbog toga podržavamo novu novu inicijativu na e, visokoj diplomatskoj razini i želim još jednom e, pohvaliti vodstvo i hrabrost koje je pokazao predsjednik Moon, e, Republika Koreja i njegova cijela vlada. I drago mi je, ponosim se što mogu reći da ćemo idućeg ponedjeljka u Briselu pozdraviti korejskog ministra vanjskih poslova na vijeću za vanjske poslove kako bismo raspravili o tome kako Europska unija može E, popratiti ove njihove napore kao što i stalno činimo tijekom ovih mjeseci i kako to možemo učiniti još učinkovitije. Naš je cilj, kao što sam rekla, e, dovršiti nepovratnu denuklearizaciju Korejskog poluotoka i to je cilj za koji smatram da možemo ostvariti mudrošću, jedinstvom i odlučnošću koje smo pokazali na međunarodnom planu u proteklih nekoliko mjeseci. Hvala vam, gospodine predsjedatelju.